vrijednosti EU i e, jedna od kandidatkinja za ulazak u EU je i Turska i e, i baš zbog toga što ozbiljno shvaćamo e, pregovore s Turskom, naš zadatak nam je da pratimo razvoj situacije slobode medija u Turskoj, a problemi sa slobodnom mišljenja u Turskoj nisu ništa novo. E, s velikim e, čuđenjem smo pratili racije e, protiv novinara i prosvjednika u paraku Gaz, a jučer smo opet doživjeli niz racija protiv onih koji su se izjašnjavali protiv režima. A postoje tendencije? Da. Dakle, gušenje oporbenih medija je opasno i e, to pomno pratimo. To e, vrijedi za sve demokratske države. Moramo kritaku e, ozbiljno shvatiti, a ne zatvarati novinare. I zato sam molio da se Tursko veleposlanstvo odmah izjasni o tim postupcima i, ja bih e, rekao i u vaše ime e, da e, zaista pomno pratimo što se dalje događa u Turskoj. Dame i gospodo,